zastupnika prema prosječnom pragu do ponoći sutrašnjeg dana mogu zahtijevati da se glasuje o odluci o pokretanju pregovora. Ukoliko se e, ne dobije zahtjev e, o glasovanju u vijećnici o pokretanju pregovora do zadanog roka, odbori će moći započeti sa pregovorima. Sukladno članku 105. stavku 6.